Tako važno je biti svjestan razloga, uzroka i e, definirati mjere koje treba provesti. Riječ je o globalnom pitanju. Moramo stati na kraj krčenju šuma. I upravo zato Europska unija i države članice trebaju raditi na pošumljavanju. Mađarska smatra da je to prioritetno pitanje. Ove godine predvidjeli smo E, dvostruko veću razinu pošumljavanja. Hvala. Kiitos edustaja Toot. Sitten seuraava puhuja on edustaja Delara Burkhardt. Hvala vam, a sljedeći govornik je gospođa Burkhardt minutu. Hvala lijepa. E, požari u Amazoniji nisu samo prirodna katastrofa, to je posljedica djelovanja čovjeka. E, krčenjem šuma, dolazi se do poljoprivrednih površina i zapravo zaštita šuma nije toliko unosna. Naša potrošnja je suodgovorna za to, a komisija to priznaje u svojoj komunikaciji o zaštiti prašuma. E, sada moramo prijeći s riječi na dijela. Ukoliko mi ne prihvatimo sporazum sa Mercosurom, budući da ondje ne postoje odredbe o zaštiti šuma, poštivanju e, temeljnih e, prava, e, smatramo da je to instrument koji možemo iskoristiti, jer pokušaj utjecaja na Bolsonara ne proizvodi učinke. 2020. Europska unija može dokazati da predvodi na ovom području. E, ukoliko e, i dalje bude predvodila što se tiče Pariškog sporazuma. Stotine tisuća mladih ponovno će izaći na ulice zato što e, neće biti zadovoljni ukoliko riječi ne pretočimo u djela. Nemojte nas razočarati. Hvala gospođo Burkhardt. Sljedeći govornik je gospođa Ries minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Zadovoljstvo je što vidim da predsjedate ovom raspravom. Želim zahvaliti također gospodinu povjereniku Veli, budući da se vjerojatno radi o jednoj posljednjih rasprava koju vodi s nama. Amazonija gori, to je požar koji zapravo uništava e, jednu od najvećih prašuma na svijetu i koja do, koji dovodi do potpunog potkopavanja uništavanja međunarodnih odnosa. E, činjenica jest da šuma gori, a svijet pati. E, Morales i Bolsonaro su apsolutno e, krivi za ovu katastrofu. Taj začarani krug je strašan. E, emisije CO2 su zapravo ogromne zbog ugljika koji se otpušta i veće su e, od uobičajenih i e, pridonose onome e, protiv čega se nastojimo boriti osjećat ćemo posljedice stoljećima. svaki deseti proizvod zapravo se može povezati sa krčenjem šuma, a njegova potrošnja je najintenzivnija u Europi. Govorimo tu o kukuruzu, o soji, o drugim žitaricama. Činjenica jest da je ovo trenutak u kojem trebamo pronaći transverzalni pristup, trebamo e, razraditi e, sustav certifikacije koji će omogućiti da se koriste oni proizvodi koji ne daju svoj doprinos prekomjernom krčenju šuma. Hvala lijepa, gospođo Ris. Sljedeći govornik je gospođa Tusan Minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kolege, Amazonija gori a ti šumski požari zapravo ruše posljednje prepreke na putu prema nezaustavljivim klimatskim promjenama. Slijedi suša koja je povezana sa gospodarskim interesima, a gospodarski interesi ovdje žrtvuju pravo na prirodu. U Amazoniji krčimo, palimo, uništavamo, a sve u korist dobiti a ne razgovara se sa onima kojih se to tiče. E, poljoprivredni e, uzgajivači e, poduzeća su iz Europe, a nemaju nikakvu obvezu biti pod nadzorom. Moramo se pitati kako možemo tolerirati da primjerice e, dva, e, dvije velike e, naftne kompanije u Europi ne moraju poštovati odredbe Pariškog sporazuma. Dosta je toga. Moramo zaustaviti ekocid, moramo zaustaviti uništavanje planete. Oni koji govorite o obrani našeg načina života, postavljam si pitanje i postavljam pitanje vama, kada ćete braniti način života koji je u skladu sa očuvanjem naše budućnosti? Naša je odgovornost sposobnost održati naš planet zdravim i živim. Hvala lijepa, gospođo Tosan. Sljedeći govornik je gospođa Rego, minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Amazonija gori. Planet ti ponestaje vremena. Pogledamo li koliki je obujam ovoga problema i pogledamo li koliko je ozbiljna ova ekološka kriza, moramo odlučno djelovati. Učinak je strašan, gubitak bioraznolikosti, uništavanje sredosjedilačkih zajednica koje gube zemljišta zemljište koje im je na raspolaganju. Osim toga, svjedočimo e, nesposobnosti Bolsonara i njegove ekstremno desne orijentirane vlade da se nose sa ovom e, situacijom i preuzmu odgovornost. E, jednostavno su spremni i dalje dijeliti plijen među oligarsima Sredstva koja su odvojena neće biti dovoljna, posebice ako će njima upravljati neofašisti. Moramo preuzeti odgovornost za vlastiti ekonomski model. Moramo blokirati e, sporazum e, s Mercosurom. Moramo zaustaviti uvoz, masovni uvoz, a ono što je još važnije moramo zaustaviti e, korištenje modela hiperproizvodnje, hiperpotrošnje e, zato što naša planeta ne može podnijeti teret te naše politike. Hvala lijepa. Gospođo Rego, e, želim reći sljedeće. Imamo 20 javljanja za riječ pred nama, a radi se o vrlo važnim izlaganjima osim ranije prijavljenih govornika imamo i 12 govornika koji se žele javiti u sklopu spontanog javljanja za riječ. Sada ću pročitati e, imena onih koji će dobiti pravo na izlaganje. To su sljedeći zastupnici. Agius Saliba, Auram, e, Joveva, e, Keleger, Eh, ja Ja valitettavasti te tulette Nažalost, Moram razočarati ostale koji su se javili za riječ u sklopu spontanog javljanja za riječ jer nemamo vremena. Sljedeći govornik je gospođa Bentele. Imate minutu, izvolite. Poštovana gospođo predsjedavajuća, drage eh, kolegice i kolege, E, vijesti iz Amazonije su strašne, mnogi su to već istaknuli. I ako si e, predočimo da se ne radi samo o požarima u Južnoj Americi, nego i u Sibiru i drugdje i da e, u brojnim dijelovima svijeta dolazi do krčenja velikih šumskih površina, uključujući i u Europi, onda se moramo pitati što možemo učiniti kako bismo očuvali šume Odgovor je Europska unija mora biti jedinstvena. I što se tiče trgovinskih sporazuma u budućnosti moramo iskoristiti snagu e, svih 28 država članica. E, drugo, e, Zaštita okoliša, zaštita klime mora biti integrirani sastavni dio europske diplomacije i svih naših aktivnosti. Ovo je početak novog zakonodavnog razdoblja, dolazi nova komisija. Iskreno rečeno, u izjavama e, Josepa Borela i drugih e, zaštita e, klime nedovoljno je istaknuta. O tome moramo govoriti ne samo unutar Europske unije, nego i na globalnoj razini a u sklopu razvojne pomoći moramo govoriti i o zaštiti šuma, pošumljavanju i tako dalje. Prekoračili ste vrijeme. Iskoristimo ovu šansu e, kako bismo iskoristili i novi instrument i prilagodili ga zahtjevima koji su pred nama. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospođa Santos. Ljubazno vas molim da se držite vremena koje vam je dodijeljeno za izlaganje, zato što e, ostalima onda nećemo moći dati riječ. Gospođo Santos, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Šumski požari u Amazoniji traže našu pozornost ne samo zbog toga što uništavaju ono što smatramo plućima svijeta, već i zbog toga što dolazi do kršenja ljudskih prava i to e, njihovog e, eksponencijalnog povećanja. Vidimo da dolazi do povećanja nasilja nad autohtonim zajednicama, vidjeli smo da su e, dvojica vođa starosjedlačkih zajednica ubijeni, a isto tako i određeni broj boraca za zaštitu okoliša. Ubili su ih u lipnju a popis aktivista koji trpe nasilje je dugačak i upravo to e, treba ukazati e, na ono što se događa. Ljudima se prijeti, ljude se maltretira i upravo zato moramo odlučno reagirati mi iz Europske unije. Brazilski politički čelnici skloni su E, daljnjim ispitivanjima za iskapanje rudače u Amazoniji i moramo biti sigurni kakva će biti njihova politika. Zbog onoga što namjeravaju učiniti s pravom se bojimo za poštovanje prava sarosjedilačkih zajednica. Europska unija ne može zanemariti da je globalni e, vođa i mora učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi se oduprla onome što se tamo događa, kako bi se zauzela za Amazoniju i okoliš i kako bi se pobrinula da se ljudska prava štite. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Santos. Gospođa Kalsbro. Gospođo predsjedateljice, Amazonija gori. Radi se o velikoj krizi koja traži hitnu reakciju. Predsjednik Brazila Bolsonaro jasno je pokazao da nije spreman preuzeti odgovornost niti ozbiljno shvatiti situaciju. E, nije spreman e, shvatiti niti e, prekomjerno krčenje šuma. Što više, on se želi svrstati uz bok Donaldu Trumpu i niječe klimatske promjene. Ako zaista želimo preuzeti odgovornost za klimu, ako zaista želimo zajednički raditi i surađivati kako bismo se pobrinuli da Pariški sporazum bude proveden u praksi, onda moramo spasiti Amazonu koristeći se najboljim instrumentima koje imamo na raspolaganju. Trgovinski sporazum između Europske unije i zemalja Merkosurga izuzetno je važan kako za nas tako i za Brazil, ali istovremeno daje nam jedinstvenu priliku da izvršimo pritisak i da zapravo iskoristimo ovu situaciju e, kako bismo e, djelovali na predsjednika Bolsonara e, pristupom mrkve i štapa. Imamo instrumente, koristimo ih. Hvala lijepa, gospođo Kalsbro. Sljedeći govornik je gospodin Guerreiro. Imate minutu, izvolite. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, povjereniče, činjenice su jasne. Europska unija je u velikoj mjeri odgovora za uništenje amazonske prašume zbog poljoprivredne proizvodnje i zbog činjenice da uvozi soju iz Brazila. Ono što jedemo djelomično je odgovorno za uništenje Amazonije i za učinak na živote onih koji žive u tom području. Zato, gospođo ministrice, zato povjereniče, želimo da se blokira sporazum s Mercosurom te da se zaustavi uvoz soje i mesa iz tog dijela svijeta. Znamo da je to teško, ali je od presudne važnosti kako bismo mogli zaštititi bioraznolikost Amazonije te zajednice koje žive u njezinom području. Hvala. Hvala gospodine Guerreiro. Sljedeći govornik je gospodin Wallace, minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Proizvodnja govedine svakako je bez sumnje najveći razlog krčenja šuma u Amazoniji. Najbrži način čini se da se zaustavi uništenje Amazonije jest smanjiti potražnju za brazilskom govedinom Međutim, znamo da Europska unija svake godine želi iznova dodatno preplaviti europsko tržište uvozom latinoameričke govedine u još većoj mjeri nego prije. Činjenica jest da postoje određene restrikcije vezano uz proizvodnju i širenje poljoprivredne proizvodnje u Amazoniji, ali pašnjake u savani e, sada zamjenjuju plantaže soje i upravo zato su se e, uzgajivači goveda preselili u Amazoniju i to je nešto što zapravo dovodi do prekomjernih krčenja šume u Amazoniji upravo zbog potreba uzgajivača e, stoke. Od kriterij održivosti za biogoriva mora biti takav da se ne dovodi do povećanja e, rizika e, za e, Amazoniju. Ovakva situacija je čisto ludilo. Hvala lijepa, gospodine Wallace. Sljedeći govornik je gospođa Kolan Osterle. Hvala lijepa. Trgovinskom razmjenom e, zapravo nosimo dio odgovornosti na našim plećima za ovo što se događa. Uvozimo proizvode koji su posljedica krčenja šuma, konkretno soju i govedinu. Europska unija mora ne samo snažnije govoriti protiv ovakve prakse, već isto tako mora tražiti da se e, na održiv način upravlja Amazonijom tako što će tražiti striktnu primjenu odredbi u trgovinskim sporazuma koje su u skladu sa Pariškim sporazumom. Pregovori sa zemljama Mercosura e, su pregovori u kojima je ovo pitanje ključno. E, ekološke prepreke E, su i ekološki zahtjevi e, su ono na čemu je počivala predizborna kampanja i zahvaljujući tome su rezultati izbora bili takvi kakvi jesu, pa si sada na tome čestitamo. Ali moramo djelovati, moramo zaštititi naše potrošače, moramo podržati našu industriju i zaštititi okoliš i to pred navalom stranih proizvođača koji su i onečišćivači. Činjenica jest da trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura treba biti sporazum koji sadrži obvezne odredbe i na taj način ćemo preuzeti i našu odgovornost za zaštitu Amazonije. Hvala lijepa. A sada sljedeći govornik je gospođa Katlin van Bremt. Izvolite. Hvala lijepa. Drago mi je što vas ponovno vidim, gospodine povjereniče, na ovoj vrlo važnoj raspravi. Međutim, kao što je običaj u Europskom parlamentu, svi se uglavnom slažu e, da postoji odgovornost za ono što se događa u Amazoniji, a ova jednoglasnost može se zapravo iskoristiti da Europska unija zaista učini nešto da se problem riješi. A što možemo učiniti? Možemo iskoristiti našu trgovinsku politiku koju ćemo u potpuno preoblikovati. Moramo se pobrinuti da naša trgovinska politika zaista istinski uzima u obzir e, ciljeve održivog razvoja. E, postoje poglavlja o održivosti u trgovinskim sporazumama i ta poglavlja trebaju biti obvezujuća i treba ih se primijeniti u praksi. Međutim i mi u Europskom parlamentu trebamo pokazati da mislimo ozbiljno. Ex ante, prije rasprave moramo jasno reći da krčenje šuma treba prestati kao i nepoštivanje ljudskih prava u amazoni i to treba biti temelj za buduću trgovinsku politiku. Iskoristimo godine koje su pred nama da to postignemo. Hvala. Gospođo Van Bremt. Sljedeći govornik, gospođa Bilbao Barandika, minutu, izvolite. Hvala. Šumski požari poharali su Amazoniju i zajednice koje tamo žive a to ima učinka na sve nas zbog klimatskih promjena. Osim toga, tu je i jedna ekonomska aberacija koja je prisutna zato što je zapravo ovo izgleda rezultat pokušaja da se podupre održivi razvoj. Šesti rujna su Bolivija, Peru, Surinam, e, Gvajana i Paragvaj potpisali sporazum kojim se obvezuju da će preuzeti e, niz međunarodnih odredbi za zaštitu okoliša uključujući Pariški sporazum. Izuzetno je važno djelovati da se spriječe šumski požari, da se spriječi prekomjerno krčenje šuma i da se e, spriječi pretjerana proizvodnja proizvoda koji dovode e, do štete e, u Amazoniji i trebamo zaista prestati s uvozom soje i govedine koja dovode do prekomjernog krčenja šuma i uništavanja Amazonije. Hvala. Hvala lijepa gospođo salivan Hvala lijepa. Svi smo s užasom pratili ovoga ljeta kako su strašni šumski požari poharali Amazoniju. također sve se to odvijalo uz aktivnu potporu Bolsonarovog režima. Svi mi zapravo želimo održivi razvoj, ali istovremeno ne priznajemo da je zapravo jeftina i prekomjerna proizvodnja govedine i soje dovelo do te situacije. Ja sam među onima koji smatraju da treba preuzeti odgovornost za ovu situaciju i e, zaista mislim da se trebamo E, riješiti politika koji dovode do prekomjernog krčenja. E, trebamo prestati e, sklapati trgovinske sporazume sa zemljama koje progone aktiviste, provode nevladine, progone članove nevladinih udruga koje se bore za zaštitu okoliša i za slobodu izražavanja. Ovaj dom ne smije podržavati ratifikaciju takvih sporazuma. Trebamo zaštititi ključne ekosustave kao što je onaj u Amazoniji. Sve politike koje se tome suprotstavljaju treba trebaju biti odbačene. Znamo da nema radnih mjesta na e, mrtvoj planeti, ali isto tako nema baš mnogo radnih mjesta niti na e, plantažama za masovnu proizvodnju, a i ona radna mjesta koja tamo postoje su slabe kvalitete i dovode do teških zdravstvenih problema za one koji se na tim radnim mjestima zapošljavaju. Hvala. Hvala gospođo Saliman. Sljedeći govornik je gospodin Fernandez. Imate minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo e, predsjedateljice. Kolege, moramo se boriti protiv klimatskih promjena, a za to trebamo globalno koordinirano djelovanje. Šume će tu biti ključni element. Održivost mora biti ključna riječ, a to također znači da nam treba i solidarnost moramo pokazati poštovanje prema Amazoniji. Radi se o ogromnom području, devet zemalja, ne samo Brazil, nalaze se u tom području. Mi u Europskoj uniji imamo iskustva sa šumskim požarima, tako da možda možemo biti primjer drugima. U mojoj zemlji 2017. godine Našli smo se u situaciji u kojoj smo izgubili zbog šumskih požara i mnogo šuma i preveliki broj života. Europska unija mora se usredotočiti na prevenciju, to je ključno, te mora surađivati i financirati temeljem programa te uspostaviti fondove koji će omogućiti da se uh, u Amazoniji um, štite ljudska prava da se fokusira na održivost i da se postupa odgovorno. Hvala gospodine Fernandez. Sljedeći govornik je gospodin Luena. Izvolite minutu. Sí, Hvala. Predstavljamo rasprava u kojoj ćemo se dotaknuti teme bioraznolikosti. Biološka raznolikost e, je jako važna, a vodstvo Europske unije je također spomenuto. Mi se ne smijemo sada zaustaviti i predati jer moramo zaštititi okoliš e, i imati održivi razvoj unatoč proizvodnji koja je intenzivna. Treba vidjeti koja je politika e, upravljanja šumom u Europskoj uniji. Ta politika kaže da mi ne smijemo uvoziti i da treba imati restrikcije. Mi sada vodimo bitku večeras u Europskom parlamentu protiv negacionista. A možemo pobijediti samo uz vodstvo Europske unije. Ne smijemo se nikad predati, moramo biti dosljedni. Hvala. Hvala, gospodine Luena. Riječ ima gospođa Katajne na jednu minutu. Hvala, predsjedavajuća. Podsjetili ste nas na e, poglavlje održivom razvoju na primjeru u sporazumu e, sa Merkosurom i o važnosti Pariškog sporazuma. Moramo osigurati to da sporazum s Merkosurom bude proveden u skladu s načelima održivog razvoja i e, sa standardima koje se trebaju poštivati jer su dogovoreni. E, moramo temeljiti trgovinu na odredbama koje će biti prihvatljive obima stranama. E, dokument komisije pokazuje da krčenje šuma je sve manje samo europski problem. E, mnoge države članice imaju održivu e, politiku šuma, ali u Europskoj uniji ipak te politike nisu dovoljno koordinirane. Na primjer, e, ažuriranje te politike na razinu Europske unije danas je važnije nego ikad. Hvala, gospođo Katajnen. Sljedeći govornik, gospodin Holmgren, na jednu minutu. Hvala, predsjedavajuća. Prošloga tjedna susreo sam se s dva predstavnika starosjedilačkog naroda u Amazoniji koji se bori protiv problema požara. E, to mora postati i naš problem, nešto što je nama priraslo srcu, jer trenutno Amazoniju sve više napada Bolsonaro i to je jedno od najugroženijih područja na našem planetu. Ne smijemo povećavati uvoz soje iz tog područja, nego bismo trebali imati točne, rigorozne kriterije u pogledu sporazuma s Mercosurom. Pitam komisiju što bismo mogli učiniti kako bismo osigurali da te zemlje već sada odluče djelovati kako bi zaštitile šume, a ne i to čak e, pod opasnošću da se izgubi prihod od izvoza nekih proizvoda. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Bernhuber. Hvala lijepa. Od početka godine 6000 četvrnih kilometara je izgorilo, a e, to je doista ogromna površina i kao što je već spomenuto 80% e, površina gdje su šume e, krčene koristi se za poljoprivredu. Poveznica s Merkosurom e, ovdje je očita i to e, je doista sramota. E, ispada da Europa daje potporu krčenju prašuma u Amazoniji. Jer zapravo mi uvozimo e, proizvode iz Amazonije iako naši poljoprivrednici i stočari proizvode dovoljne količine. E, s obzirom na ovakvu situaciju, smatram da bi bilo dobro zabraniti uvoz iz zemalja Mercosura, onako kako je to već predložilo finsko predsjedništvo. Hvala. Gospodine Bernhuber, sljedeći govornik gospođa Toja na jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Amazonija gori ako gori zemlja koja proizvodi 20% kisika koji dišemo, onda će nestati kulture, bioraznolikost narodi, krčenje šuma je nešto što e, uzrokuju ljudi, politički vođe koji odobravaju iskorištavanje osoba i resursa. A to se temelji na e, staroj ideji kapitalizma bez poticanja dobrobiti sviju na domorodačkom jeziku postoji e, poslovica koja spominje upravo e, dobrobit i kvalitetan život. E, upravo taj kvalitetan život bi trebao biti vodeća nit u politikama Europske unije. Ja se pitam zašto ne bismo bili toliko hrabri i revidirali sporazum s Merkosurom kako bismo uveli kriterije klimatske okolišno drživosti. Zašto ne možemo imati zaštitu okoliša u tom sporazumu. E, to je naš problem i mislim da Europa treba dati doprinos planu za e, pošumljavanje. Hvala. Hvala, gospođo Toja. Sljedeći govornik, e, gospođa Mecna, jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Između 1985. do 2016. godine izgubili smo 1,3 km kvadratna e, prostora šuma, što zapravo odgovara e, većem broju nogometnih stadiona. Činjenica jest da se sve to događa e, dok mi promatramo zato što nam treba sve veći prostor za uzgoj stoke i uzgoj proizvoda koje zapravo uvozimo u Europskoj uniji. S jedne strane, što mi činimo? E, kritiziramo masovnu proizvodnju, ali s druge strane je e, ohrabrujemo. Hoće li sporazum, trgovinski sporazum sa zemljama Mercosura to promijeniti? Činjenica jeste da i mi imamo svoju odgovornost u toj priči. Budimo dosljedni i zabranimo uvoz proizvoda koji dolaze iz područja s prekomjernim krčenjem šuma i spriječimo predsjednika Bolsonara i ostale da žrtvuju Amazoniju na oltaru prekomjerne industrijske proizvodnje. Zahvaljujem. Sada je na redu zastupnica Spiraki. Jedna minuta. Poštovani predsjedavajući, svi u ovoj dvorani tražimo mjere za zaštitu i spašavanje Amazonije zato što je ona već e, uništena u mjeri od 30%. E, administracija gospodina Bolsonaro nije provela plan za e, prikladan razvoj i on zatvara oči pred ovakvim uništenjem. Sporazum između Merkosu i Europske unije mogao bi biti jaki instrument za zaštitu e, šume u Amazoniji. To je sporazum za pravednu trgovinu koji je vezan uz Pariški sporazum i pokušava navesti Brazil na pošumljavanje 12 milijuna hektara. Imali smo, nažalost, mnogo požara godinama u Amazoniji, ali trebali bismo donijeti mjeru u kojom ćemo vršiti pro pritisak i e, pariški sporazum e, se treba poštivati. E, nemamo sporazume s Indonezijom ili Sibirom, ali trebamo dobro upravljati na drživ način šumama i kako bismo to kontrolirali i izvan Europske unije. Govornica je prekinuta. Na redu je Mecola, izvolite. Hvala. Posljednjeg tjedana gledali smo u šoku masivno e, uništavanje Amazona požarima u Sibiru, pa sve i do Aljaske bilo je požara. To je dovelo do e, deforestacije klimatskih promjena koje nismo vidjeli nikad do sada. Sada ima i puno dima u našoj atmosferi i to je e, klimatska katastrofa. Cijeli svijet zaslužuje bolji odgovor nego odgovore na Twitter Twitteru. Naše e, društvo je puno populizma i ako tako nastavimo to će utjecati na zdravlje naše djece i njihove djece. Način na koji danas trošimo prirodne resurse je neodrživ, moramo hrabro donositi odluke koje trebamo, moramo se riješiti plastike, moramo se riješiti nekih toksičnih proizvoda. Europska unija može biti globalni lider. Kad je Greta Thunberg eh, tražila od političara da djeluju eh, u panici, eh, onda je to dobro tražila, a mi se sad nalazimo u trenutku kad trebamo to izabrati tako takvu odluku. E, hvala lijepa. Sada je na redu zastupnica Evran. Le président. Hvala, predsjedavajući. Amazonija e, se nalazi u teškoj situaciji i e, globalna deforestacija, međutim, obuhvaća i druga područja svijeta. Indonezija je e, pogođena požarima već od srpnja i e, to se prešućuje. To nije samo protivno e, trgovinskih sporazuma ovi trgovinski sporazumi nemaju zapravo obvezujuće odredbe. E, to vrijedi za Mercosur. Treba će nekoliko godina za donošenje novog sporazuma, a mi trebamo brzo djelovati. E, razvojna pomoć je važna poluga kratkoročno, ali bismo je trebali bolje koristiti kao sredstvo vršnja pritiska na one države koje zatvaraju oči pred krčenjem šuma. Također e, bih htjela da e, mislimo na one poljoprivrednike koji nemaju snage e, proširiti svoje kulture, područja uzgoja u odnosu na šume i trebaju promijeniti ponašanje zahvaljujući politici koja će poticati održivu poljoprivredu. Hvala. Sada na minutu i pol gospodin Vabron. Hvala predsjedavajući. Prošloga ljeta u Švedskoj smo imali velike šumske požare. Poljaci su nam poslali e, veliku pomoć, odobrili su nam je. E, poslali su e, svoje snage koje su nam pomogle u borbi protiv požara i vatrogasce. A u Švedskoj netko kaže da se ne djeluje dovoljno. E, s jedne strane nije dovoljno čekati e, da dođe do katastrofe kako bi se ukinio sporazum s Mercosurom. E, treba, kaže netko, prekinuti ovaj trgovinski sporazum. Time, međutim, nećemo riješiti problem krčenja šuma i podmetanja požara. Treba insistirati s Brazilom kako bi provodio Pariški sporazum, a e, trgovinski sporazum bi trebao samo biti prijetnja u tome. E, trebamo postići veću stopu rasta u mnogim e, sektorima, dakle poboljšati trgovinsku razmjenu za korist sviju. Naši kolege trebaju doprinijeti što brže ratifikacije ovog sporazuma. Hvala. Hvala lijepa. Prelazim na postupak spontanog javljanja za riječ. Kao što je rekla potpredsjednica Hautala, e, skoro e, tri puta više govornika se javilo za riječ. E, sedam zastupnika će dobiti riječ zbog kratkoće vremena. Na redu je zastupnik Slovelija. Povjereniče, gospodine predsjedavajući, započet ću s nekoliko činjenica. Amazonija proizvodi 20% svjetskog kisika u atmosferi. Više od milijuna domorodaca trenutno su u opasnosti. E, zbog požara e, gori Amazonija već desetljećima. E, požari su se povećali za 85% pod trenutnom vladom Bolsonaroa. Amazonija nije jedino područje koje se tako uništava. E, nemamo redovne e, požare, a e, ovakvi požari će povećati globalno zatopljenje, povećati temperaturu planeta i uništiti biološku raznolikost i život lokalnih zajednica u šumi. A dok govorimo E, prašuma se uništava, e, će potpuno. Hoću li je sada sjediti skrštenih ruku? Ne. Moramo svi djelovati i to već jučer. Pitam komisiju koja je ovdje strategija? E, što činite kako bismo na svjetskoj razini izbjegli ovakve požare? Koju pomoć možemo ponuditi kako bismo zaustavili i kontrolirali ovakve požare? Hvala. Hvala, gospodine Agus Saliba. Došlo do malog nesporazuma. Trebali ste govoriti kasnije, ali sada će govoriti kolega Agius Saliba. Hvala. Mm, sporazum između Europske unije i Mercosura je najbolji način da se zaštiti planeta. Ako Europska unija želi biti lider u borbi protiv klimatskih promjena, mora odobriti sporazum između Europske unije i Merkosura. Zaštita amazonske prašume nešto što moramo svi činiti, a moramo zaštititi i druga područja u oceani i Aziji. E, na taj način ćemo postići ciljeve održivog razvoja kako su definirani sa strane UN-a. Kolumbija i druge države, Peru, Kolumbija, Ekvador, Bolivija, Brazil i tako dalje, sklopili su sporazum e, o zaštiti Amazonija. Stajalište gospodina Makrana na sastanku G7 nije bio prikladno stajalište. E, pitanje unutarnje politike dovode u pitanje neke ciljeve koje su postignuti u mnogo godina teških sporazuma sporazum e, e, teških pregovora. Sporazum s Merkosurom je jako važan u pogledu zaštite okoliša i trebamo to priznati. Hvala. Riječ ima kolegica Joviva. Sorry. E, nekaj časa poslušam o Hvala. E, slušamo već neko vrijeme da bi Europska unija trebala biti primjer u borbi protiv klimatskih promjena i da smo e, važan akter na e, međunarodnoj sceni. S druge strane, Europska unija ne može djelovati sama, klimatske promjene su globalni problem, moramo nešto učiniti zajedno. Trebali bismo raspravljati o tome, ali sve to pretočiti u dijelo. Trenutno vidimo da države članice zapravo ne bi trebale ratificirati sporazum s Mercosurom. Ne bismo trebali jednostavno gledati što se događa u Amazoniji, moramo nešto poduzeti. Ne možemo imati samo isprazne riječi, klima se mijenja i mi kao ljudi moramo se promijeniti. Ako ne, se ne budemo promijenili, to će biti e, kraj za sve nas. Hvala gospođo Joveva, a e, sada riječ ima gospođa Thank you. Hvala. E, povremeno se javnost počne zanimati na neko pitanje, za neko pitanje i to zato što dođe do izražaja da je riječ o nečemu što je iznimno važno. E, prašume u Amazoniji e, pokazuju da postoje iznimno važna pitanja koja su važna za sve nas. Nama je stalo do e, bioraznolikosti, do e, šuma, do e, života starosjedilaca. Nitko od nas nije otok. Svi proizvodimo učinke na druge što se tiče e, Mercosura, bojim se da će e, interesi naštetiti zaštiti temeljnih prava i zaštiti okoliša. E, nisam sigurna da Europska unija da će imati dovoljan utjecaj nakon potpisivanja sporazuma s Mercosurom. Pogledajte situaciju u prošlosti. Trebalo je osam godina što se tiče predsjedavajući prekida zastupnicu. Sada je na redu e, zastupnica Konečna. Hvala lijepa. Uvažene kolegice i kolege, e, ne trebamo se pretvarati da smo mi ovdje nevini. Od 2017. govorimo o krčenju šuma. Tada sam ja podnijela izvješće na tu temu i ovaj parlament je usvojio to izvješće. E, predsjednik Bolsonaro radi na uništavanju prašuma i to znamo već dugo a Europska unija sa svojom trgovinskom politikom e, je dio problema. Nemojmo se pretvarati da smo šokirani. Zašto tako dugo čekamo akcijski plan komisije koji se tiče kršćenja šuma i zašto nije predviđena rezolucija na kraju ove rasprave? Mi samo e, hinimo interes, ali to je sve. Moramo biti svjesni činjenica. Prašume se uništavaju, a šume znače život. E, prestanimo e, samo govoriti, e, prijeđimo s riječi na dijela, pronađimo pravo rješenje. Hvala. Zahvaljujem. Sada riječ ima zastupnica Avram. Poštovani gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege. E, danas smo ujedinjeni i ljevica i desnica. Osuđujemo dramatične požare koji traju u ovom trenutku u amazonskim prašumama. E, međutim, e, trebamo krenuti s riječi na djela. Danas Europska unija može učiniti nešto konkretno. Postoje trgovinski alati i možemo ih iskoristiti da izvršimo pritisak. Europska unija radi na potpisivanju sporazuma sa Mercosurom i moramo inzistirati na tome da se neće smanjiti ekološki standardi. E, moraju postojati načela predostrožnosti i e, moramo osigurati da te zemlje štite okoliš. Moramo vidjeti hoće li Bolsonaro poštovati svoje obveze. E, bitno je raditi na zaštiti okoliša i održivosti i trebamo sačekati s potpisivanjem barem do trenutka kada prestanu požari jer ako požari e, najvećih šuma nisu dovoljan razlog za djelovanje e, što nas može potaknuti da nešto učinimo e, kako bismo zaštitili okoliš i održivost. Hvala. Zahvaljujem. I na kraju ovog postupka zastupnik Kela. Zahvaljujem. E, drago mi je što imam mogućnost nešto reći. E, mislim da se ovdje ne radi o ljevici ili desnici. E, Bolsonaro je ljevica, a odgovoran je za požare, a Morales je desnica, a isto tako je odgovoran za požare. E, ne radi se samo o požarima u Amazoniji, radi se o požarima na e, cijeloj kugli zemaljskoj. A mi e, kupujemo i soju i meso iz tih krajeva i sve dok to traje oni će nastaviti krčiti šume. Ako se ratificira sporazum s Mercosurom, na nama će biti odgovornost E, što se tiče Pariškog sporazuma. Mi imamo e, etičnu i moralnu odgovornost. Moramo biti rigorozni što se tiče poštivanja Pariškog sporazuma i moramo na tome inzistirati prije nego što potpišemo sporazum sa zemljama Merkosura. Hvala e, lijepa. Ovime zaključujem postupak spontanog javljanja za riječ. A sada, na samom kraju ove rasprave, još jednom u ime komisije, riječ ima e, gospodin Vela. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Mislim da se svi slažemo oko toga da su prašume e, vitalan resurs za ovaj planet i velik e, je problem to što traju ovi požari. To nas iznimno zabrinjava i to posebno zato što e, dolazi do razarajućih požara i u mnogim drugim krajevima svijeta. Mnogi su to rekli i ja se slažem s time, moramo se baviti problemom e, šumskih požara svugdje na svijetu, bilo da je to Središnja Afrika, Sibir, Arktik, Južna Amerika, Europa, Azija. Dakle, svi ti e, požari govore da je potrebno hitno djelovati i udružiti snage u borbi protiv klimatskih promjena. E, šume su apsolutno nužne u borbi protiv klimatskih promjena. Zaštita šuma predstavlja značajan element u našoj odgovornosti, i odgovornosti svih kako bismo ispunili obveze temeljem Pariškog sporazuma. E, mnogi od vas govorili su o sporazumu sa zemljama Mercosura. Što se tiče poglavlja koje se tiče trgovine i održivosti, tu i Europska unija i zemlje Mercosura, uključujući Brazil, prihvaćaju obvezu da uh, učinkovito provode Pariški sporazum. Uh, brazilski doprinos utvrđen prema uh, Pariškom sporazumu uključuje obveze koje se tiču pošumljavanja. Tu postoje i inicijative privatnog sektora, moratorij soje, Isto tako što se tiče e, prodavača e, mesa, oni neće prodavati meso iz područja gdje je nedavno došlo do krčenja šuma. Osim toga ovdje bih istaknuo da je trgovinski sporazum sastavni dio sporazuma o pridruživanju koji obuhvaća i dijalog o ljudskim pravima i e, odredbe o suradnji u brojnim područjima, a to obuhvaća i klimu i zaštitu okoliša. To će omogućiti Europskoj uniji i parlamentu da imaju na raspolaganju dodatne instrumente što se tiče suradnje i e, približavanja e, s građanima u tim zemljama. E, možete biti uvjereni da postoje određene obveze koje se predviđaju. Ovaj sporazum s Mercosurom predviđa sveobuhvatno poglavlje o trgovini i održivosti sadrži pravno obvezujuće odredbe o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama, a to uključuje i obvezu e, provedbe Pariškog sporazuma. E, komisija ima cijelu paletu instrumenata na raspolaganju i može osigurati poštivanje ovih obveza. Ukoliko se neke obveze ne budu poštivale, možemo iskoristiti Eh, mehanizam rješavanja sporova koji je prilagođen ovim potrebama u slučaju povrede odredbi. Eh, mi vjerujemo da će Brazil ispuniti preuzete obveze u sklopu Pariškog sporazuma, a to uključuje i obvezu da do 25. smanje neto emisije stakleničkih plinova za 37% u usporedbi sa razinom iz 2005. To uključuje i akcijski plan e, da se stane na kraj krčenju šuma u Amazoniji. A mi smo sa svoje strane preuzeli obvezu da ćemo smanjiti domaće emisije za barem 40% do 2030. E, neki su zastupnici iznijeli komentar i rekli da se trebamo baviti i potražnjom, odnosno prodajom proizvoda koji su povezani s krčenjem šuma. Zakonodavni okvir kojim bi se spriječilo da se takvi proizvodi prodaju na europskom tržištu bio bi iznimno važan. E, Europa Europska unija već ima propise kojima se zabranjuje prodaja e, nezakonito zasječenih e, e, oblica i koje dolaze iz nezakonito krčenih šuma. Što se tiče lanca nabave. E, spomenuo bih nedavno komunikaciju o krčenju e, u kojoj smo najavili cijeli niz drugih mjera. E, te mjere obuhvaćaju i standarde i sustave certificiranja pomoću kojih identificiramo proizvode koji ne dolaze iz područja gdje se krče šume, a osim toga uvodimo mjere pomoću kojih osiguravamo odgovarajući lanac nabave i minimaliziramo rizike koji su povezani s krčenjem šuma. Osim toga, promičemo e, mjere kako bismo potaknuli društveno odgovorno poslovanje i na posljedku radimo na uspostavi platforme dionika E, i omogućujemo raspravu između e, dužnosnika, nevladinih udruga, poslovnog sektora itd. I na koncu, e, podsjetio bih da konačni pravni tekst sporazuma o pridruživanju i trgovinska poglavlja da će biti podnesen Europskom parlamentu i državama članicama na odobrenje. Hvala. Zahvaljujem povjereniku Veli. A sada u ime vijeća gospođa ministrica Tupurajnen. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, zaključno vam zahvaljujem na ovoj e, vrlo korisnoj raspravi o vrlo važnoj temi. E, svi mi smatramo da trebamo dati sve od sebe kako bismo zaštitili šume. E, moramo unaprijediti mjere koje poduzimamo i e, dalje raditi na poštivanju međunarodno preuzetih obveza. Mnogi među vama E, spomenuli su trgovinski sporazum sa zemljama Merkosura. E, u tom sporazumu e, postoji poglavlje o trgovini i održivosti koje je u skladu sa najvišim standardima ako to usporedimo s drugim trgovinskim sporazumima. Osnovna pretpostavka je da povećani volumen trgovine ne smije biti na uštrb okoliša i radnopravnih uvjeta. Naprotiv, mora služiti održivom razvoju. Osim toga, postoji članak o klimatskim promjenama e, gdje se uvode obveze za stranke da provode obveze iz Pariškog sporazuma, a postoje i obveze koje se tiču borbe protiv krčenja šuma. E, međutim, kao i ovdje u Europskom parlamentu, e, rasprave na razini vijeća na ovu temu još uvijek su u ranoj fazi. Treba će nam dosta vremena za detaljnu analizu ovog sporazuma. E, Biće važno za obje naše institucije da vodimo iskrenu i otvorenu raspravu o ovom sporazumu temeljem samih činjenica. Istaknula bih da otvorena, ambiciozna trgovinska politika koja počiva na pravilima i vrijednostima i uključiva je. Takva trgovinska politika je prioritet za finsko predsjedništvo. Mnogi među vama rekli su da su hitno potrebne klimatske mjere. Sada je trenutak da e, djelujemo, a ne kasnije. Smatramo da Europska unija može djelovati na druge i pokazati primjerom što treba učiniti i zato je važno e, definirati ambiciozne ciljeve što se tiče klimatske neutralnosti u Europskoj uniji do 2050. što prije. E, dame i gospodo, moramo zaštititi amazonske prašume i sačuvati ih za buduće naraštaje. Do sada je učinjena velika šteta, međutim moramo se usredotočiti na to da spriječimo daljnje pogoršanje situacije. Moramo zaštititi šume u Amazoniji i drugdje, jer moramo zaštititi vlastiti život. Deforestacija je globalni izazov i tu postoje brojni komplicirani aspekti. Iz tog razloga e, suradnja između različitih konfiguracija vijeća bitan je preduvjet za uspjeh. A još je važnija suradnja između institucija Europske unije i upravo smo zato danas svi ovdje. E, hvala vam još jednom na aktivnom doprinosu i pozornosti. Hvala lijepa, gospođo ministrice. Ovime zaključujem ovu raspravu i e, sada ćemo imati jednu kratku stanku od nekoliko minuta.